Pridružio bih se predsjedniku Šulcu koji je na početku jučerašnjeg zasjedanja sve podsjetio na Đanluku Bananu koji je preminuo nakon prometne nesreće i doista mislimo na prim, prijatelja obitelj i klub zastupnika gospodina Bonana. Nadležna tijela Švedske također su nam priopćile da Jakob Dalunde izabran u Europski parlament te zamjenjuje gospodina Petara Eriksona počeo od 7. lipnja 2016. Pozdravljam našeg novog kolegu koji eh, s punim pravom sjedi u parlamentu i svim tijelima podobitima postavljenim u našim, našem pravilniku alle votazioni. A sada možemo prijeći na glasanje.